otišao u Oxford, u malo poduzeće, e, mini Morisa. E, evo, i vi ćete izgubiti radna mjesta. Nije me briga e, što ćete izgubiti radno mjesto, meni je samo stalo do Brexita. Je li dr. Leon Fox? Je li dr. Leon Fox ikada rekao E, e, e, rekao sam da će to biti najlakši sporazum, ali u stvari to je puno kompliciranije nego što sam obećao prije referenduma. Je li Boris Johnson otišao u bolničarama, liječnicima i, evo ne mogu ispuniti obećanja, izgubit ćete radnu snagu liječnika i tako dalje kako će izaći iz ove e, situacije? Trebalo bi više skromnosti i poštenja e, na svim stranama. I također vjerujem e, postoji jedan izvještaj vlade Velike Britanije od prošle godine koji kaže da će no deal Brexit koštati 9,3% ekonomskog rasta. Jeste li e, voljni platiti tu cijenu? Jeste li voljni žrtvavati sva ova radna mjesta za svoj san o suverenitetu? Gospodine Coburn, e, vi ja imamo poseban odnos. Ja sam posebna, ne znam što ste vi. Molim, nemojte e, e, prekidati. Molim, Atkinson, slušajte s pažnjom što govori gospodin Timerson. možda, Timmermans, možda ćete nešto i naučiti. Gospođo predsjednice, ja sam saslušao gospodina Korbina. Odite u Sunderland, govorite e, sa radnicima u Nisanu, govorite sa radnicima u Oxfordu. E, moja osobna sloboda, recite mi, im je važnija od vašeg radnog mjesta. Odite u Irsku na mjesto na kojem e, od 98. godine vlada mir, gdje nema više nasilja. Recite im, moj je san važniji od e, vašeg e, mira. Imajte tu hrabrost. Odite tamo. Uvijek slušam, shvaćate li E, broj 16,1 e, milijun. Nikad se to ne spom. E, uvijek čujem 17,4 milijuna. 16,1 milijun su građani u Britaniji koji su glasali za ostanak. Nije li ključ demokracije da slušamo i glas manjine u našim zemljama? Nije li ključ demokracije da gradimo mostove i nalazimo rješenja koja će biti dobra za većinu naših e, sunarodnjaka. E, da budem sasvim jasan, zašto komisija e, toliko inzistira na jedinstvu i integritetu jedinstvenog tržišta na otvorenim granicama. Jedan primjer, ako bi Britanija odlučila zbog nekog razloga da zaključi sporazum sa sad po njihovim uvjetima, onda će imati klorinirane piliće u Velikoj Britaniji i mi neće moći mi to nikada ne bismo mogli učiniti jer mi uvijek e, štitimo integritet unutarnjeg tržišta. Zaista se trudimo, sve smo učinili. E, izražavam e, poštovanje radu Mišela Barnija. Mi imamo crvene crte jer je naša dužnost da štitimo Europsku uniju, da štitimo integritet jedinstvenog tržišta. Zajedničko tržište je jedino rješenje za ovu dilemu. Nadam se da će to svi shvatiti. To je pozicija koju brani komisija u vaše ime i mi ćemo nastaviti uz vašu podršku da branimo interese europskih građana, bilo da žive na kontinentu ili u Ujedinjenoj kraljevini. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala, potpredsjedniče Timmermans, e, gospođo Čioj, za vijeće. Gospođo predsjednice, dame i gospoda, hvala vam na vašim primjedbama i komentarima. Ja ću e, obavijestiti o tome predsjednika vijeća. Jasno je da je Brexit važna tema za političare sljedećeg tjedna. Biti će važno da E, se bavimo strateškim izazovima e, koja će se, koji će pojaviti u budućnosti. U tom duhu e, razne te teme na našim strateškim sastancima će biti vrlo važno. Moramo početi oblikovati ovu dugoročnu agendu. Hvala vam lijepa još jednom na vašoj pažnji. E, ovime zaključujemo raspravu. Buongiorno. Dobar dan. Započinjemo sa glasovanjem. Sjednimo svi na svoja mjesta. Izvolite. Dragi kolege, prije godinu dana smo usvojili odrebe vezane uz izvoz određene robe sa dvojnom namjenom. Riječ je ovdje i o softveru za kriptografiju. 95% nas je to napravilo e, zbog demokracije, ljudskih prava i slobode koje su sada ugrožene diljem svijeta. Nove diktature na Bliskom istoku i Africi nastaju svakog dana, a i režimi poput kineskog postaju sve gori i gori. Imamo slučajeve protiv e, novinara koji su ubijeni, koji nestaju. Imamo takve slučajeve primjerice iz Saudijske Arabije. Ljudi su ubijeni zato što se bore za slobodu i demokraciju. To je bilo moguće i uz indirektnu potporu Europe. Europska unija ne može biti dio takvih e, postupaka iz moralnih razloga, ali i sigurnosnih razloga. Mi se trudimo zaštititi ljude diljem planeta, ljude koji žele poboljšati svoja društva, koji žele govoriti istinu koji žele živjeti u slobodi i sigurnosti. Mi se borimo i za zaštitu naših vrijednosti. Europsko vijeće se ne slaže s nama i odbilo je usvojiti zajedničko stajalište kako bi započelo raspravu o ovom pitanju. Došlo je do promjena u posljednji čas, mislim pritom na gospodina Makrona koji nas je zaustavio, Francuska, Švedska, Finska i druge države članice vjeruju da evropske tvrtke trebaju biti sučesnici u ovakvim zločinima, a da usput mogu i zaraditi. Apeliram na vijeće da posluša nevladine organizacije, Europski parlament i Europsku komisiju i da stavi dobrobit prije profita. A sada ćemo glasovati o ovome i drugim e, pitanjima poput e, hard Brexita. Hvala vam zastupniče Buchner. Imali ste pravo javljanja za riječ o vlastitom izvješću. Glasujemo pojmenično, dakle glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Approvato. Usvojeno. Izvješće Mihajlova. Glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Zdrojevski, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Izvješće Zlotovski, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Approvato Usvaja se. Izvješće Fotiga, poimenično glasovanje, otvoren glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Još jedno izvješće Fotiga o sporazumu o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU i Afganistana. Prvi amandman ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četiri, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman pet, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Poimenično glasovanje o cijeloj rezoluciji, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Izvješće Makovej, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Usvaja se izvješće Vautmans. Područje djelovanja i mandat posebnih predstavnika. Odbor za vanjske poslove. Nisam dobio nikakva pisana stajališta. U skladu sa člankom 113 stavak 6 ova se preporuka smatra usvojenom. Izvješće Lokegard, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Votazione è chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Ovime se dovršava prvo čitanje. Izvješće Koeljo. Amandmani nadležnog odbora. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 252 usvojena, kaže predsjedatelj. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Approvato. usvoja se. Pogriješio sam. Amandman 252. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se amandman 253, prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Drugi dio, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 254D, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandmani 235, 241, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Ovime dovršavamo prvo čitanje u parlamentu. Izvješće dali. Amandmani nadležnog odbora. Skup amandmana tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman jedan, Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Amandman sedam u četiri dijela. Prvi dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Aprovato. Usvaja se. Drugi dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se treći dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se četvrti dio. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Usvaja se amandman osam. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Aprovat. Usvaja se amandman 12. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 24. Provjerimo amandman 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Bilo je vrlo teško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 Zatvaram. Odbija se. I ovdje za malo glasova. Amandman 26, koje je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman trideset 32 u dva dijela. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 34, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 41. dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Usvaja se treći dio. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 46, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, provjerimo, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se treći dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 49, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram usvaja se amandman 57 prvi dio tko je za protiv suzdržani usvaja se drugi dio tko je za protiv suzdržani provjerimo otvaram glasovanje zatvaram usvaja se treći dio tko je za protiv suzdržani usvaja se provjerimo. Otvoran glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 60, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 66 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. usvaja se. 79 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. usvaja se 85 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 92 prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 97 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 104, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerimo. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Chiuso. Usvaja se. 119. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 141. dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 168. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 169. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 176 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se. 177 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184 prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 186 koje za, protiv, suzdržani, provjerimo, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se 195 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se 209 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se 210 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se 216 prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 224, tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Usvaja se. 232, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261, D, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne razmatra se 262. 70, 71 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne razmatra se 263. 72 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne razmatra se 26476, šest je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerimo. 76. Otvaram glasovanje. proprio la Zatvaram. Usvaja se. Ne razmatra se 252, 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ne razmatra se 253, amandman 93, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 odbija se. 123 tko je za, protiv, suzdržani. A morate podizati ruke i ovako je teško utvrditi, ali provjerimo. 123. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ne razmatra se 257. 265 D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 133. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 266 D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 143. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. 183 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne razmatra se 258. 259 tko je za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Odbija se. 185 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 267 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 268 D koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 204 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 269 D tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 206 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 270D, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Pjusa. Zatvaram. Odbija se. 208. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 271D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 219. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 272 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 273 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 228 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. 250 se ne razmatra. 42 tko je za? Protiv? Suzdržani? Nemoguće utvrditi. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. 251 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 269 tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 59 tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Usvaja se. Prijedlog komisije poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Aprovato. Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Fajon. Amandman 210. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandmani nadležnog odbora. Skup amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. 19. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 41. dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 41. poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Usvaja se. 42. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 61. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se 65 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 66 prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 73 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 76 tko je za, protiv,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 Želite provjeru drugog dijela? Dobro. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 146. Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Usvaja se 148, tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 149, tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 150, za, protiv, suzdržani. Usvaja se 167, tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se 167, tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja 169 Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se 186. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se 197. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 201. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se 205. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 213. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 214 D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 215 D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 211 D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 65. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 77 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se 206 razmatra, 216D, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 164, tko je za, protiv, suzdržani, Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ne razmatra se 207, 208. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 217 D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 218 D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 209. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se ne razmatra se 192. 212 det Tko za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Ukup, glasamo o izvješću. Dakle, otvaram glasovanje. La votazione è Zatvaram. Usvaja se. Čestitamo Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Holmajer, Fond za unutarnju sigurnost, amandmani nadležnog odbora, skup amandmana tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se devet. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 11, prvi dio, otvoren glasovanje. Chiusa. Approvato. Seconda parte. La votazione. Drugi dio, otvoren glasovanje. Chiusa Zatvaram. Usvaja se amandman 17. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 24. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se 27. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 47, otvaram glasovanje. Kjuža. Zatvaram. Usvaja se. Amaman 51. dio, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se četvrti dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se 61 prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 68, tko je za, Provjerimo drugi dio, 61. otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 68. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. 71. Prvi dio. Tko je za? Protiv. suzdržani, Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. suzdržani, Usvaja se. 77. Tko je za? Protiv. suzdržani, Usvaja se. 79. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Odbija se 124. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 127. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 129. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 132 prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 160, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 157D, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 158D, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 155, tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 159. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Sto pedeset devet se usvaja, ali provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 25 se ne razmatra. 156 D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se poimenično glasovanje o izvješću. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. La prima lettura del Parlamento è così. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Ajuso. Amandman 195. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Su svi glasovali? Zatvaram. Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Fulken. Amandman 6, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è Zatvaram. Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Harkin Lambert. je od 1 do 11. Tko je za? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasujemo sada o izvješću. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvaja se. dovršeno prvo čitanje. Izvješće Demunte. Monte. Amaman 10. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Usvaja se. ime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Telička. Amandman 18, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje. Pravila koja se odnose za, na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Dajem riječ zastupniku Kadeku. Izvolite. Eh ah Hvala predsjedniče, dragi kolege. E, e, e, glasat ćemo o dvije hitne mjere na ribolovnom području za slučaj da Britanija izađe bez sporazuma. Donji dom je odbio prijedlog Tereze May jučer navečer. Te hitne mjere se primjenjuju samo u slučaju bez sporazuma mi se nadamo da ćemo e, doći do, sporazuma o slobodnoj trgovini, do pristupa vodama i sredstvima, koje, resursima koje to, o tome se ne može e, pregovarati. Govorim o, u ime e, odbora za ribarstvo. Hvala lijepa. Hvala zastupniku Kadeku. Glasujemo o amandmanu 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasujemo sada o izvješću. pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. E la votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Approvato. Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje parlamentu odobrenja za ribolov, za ribarska plovila. Dalje, dakle, odbor za ribarstvo, amandman jedan. pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbija se. Prijedlog komisije, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Approvato. Usvaja se. Ovime je dovršeno prvo čitanje u parlamentu. Izvješće Ertug. Amandman 1 CP1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ne razmatra se 1 CP2. Glasujemo o izvješću, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Si conclude la prima lettura. se dovršava prvo čitanje parlamenta. Europa koja štiti, čist zrak za sve, amandman 21, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se amandman osam poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvaja se amandman dva. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Odbija se amandman 2. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Ne razmatra se izvorni tekst u dva dijela. Stavak 4. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 5. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Odbija se. Amandman 32. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se amandman 3. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Odbija se. Stavak 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 10. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvaja se amandman 9. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se amandman 10. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Pozivam vas da podižete ruke. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. usvaja se. Stavak 16, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 17, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 18, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Usvaja se. 23. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Odbija se.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 Stavak 25. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 26. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. Tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbija se. Stavak 28. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amaman 4. Otvaram glasovanje. kjuša Zatvaram. Odbija se. Amaman 11. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 24. Provjerimo 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerimo. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Stavak 35. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se 36, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 30, amandman 13, tko je za, protiv, suzdržani. Provjerimo, otvoram glasovanje. Kjuša. Otvaram. Usvaja se 37. prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. četrdeset prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 44 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 45 tko je za, Provjerimo amandman 18. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se.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 Odbija se, ispravlja se predsjedavajući. Provjerimo amandman 14. Otvaram glasovanje. Chi è contra... E votazione chiusa. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjuša. Otvaram. Odbija se amandman 35. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 26. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 36. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 27. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se 42. Otvaram glasovanje. Kjuza. Zatvaram. Odbija se amandman 5. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se amandman 6. Otvaram glasovanje.